So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, možemo sada nastaviti sa sastankom. Imamo niz eh, izvješća za glasanje, kao što znadete. Mene je ovo prvi puta da predsjedam glasanjem i ispričavam se odmah ako negdje pogrešim. Ako će sve biti dobro, recite mi naravno. Ako ne, onda ćemo nekog drugoga okriviti, <laughs> šalim se. E, dobro, ako nešto kreće po krivom, ja sam zasigurno kriv, pa dobro, ali pokušat ćemo ubrzati. I još da dodatno kompliciramo, e, zamolili su da za e, da krenemo sa nazvatom zaključaka o sporazumu sa Kanadom. Dakle, evo, samo jedan E, jedno glasanje e, izvješće Tenok. Možemo li krenuti sa izvješćem Tenok? E, dobro. Elektronički se glasa. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. I time, ako sam to dobro e, vidio, dolazimo do glasanja izvješća o Albaniji. Izvjestitelj Knut Fleckenstein li želio nešto reći. Kompromis 1 za protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani. Mislim da ćemo ga morati provjeriti. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. 39 i 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se za, 42 protiv, suzdržani, odbija se, 43 za, protiv, suzdržani, odbija se, 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim, ne, 47 za, protiv, suzdržani, Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 se ne razmatra. 50 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Četiri za, protiv, protiv, dakle, suzdržani, odbija se. Ne, oprostite, usvaja se, krivo sam rekao, moja prva greška, oprostite. Usvaja se, da kako. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 83 s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 85 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, provjeram. 88, otvaram. Zatvaram. Odbija se. Kompromis, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99. devet po prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi dio je povučen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 123 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. 123, otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 149 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Dobro. 149 provjeravamo. The vote is closed. Zatvaram. A bilo je očigledno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 152. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 154 za, protiv, suzdržani, odbija se 154 za, protiv, suzdržani, odbija se 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 68, 168 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 169 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 170 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, provjera 179. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Vote is open. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. Oh, wow. Rejected. Odbija se. No interference from the former chair and... Uh, e, molim bivšeg predsjedatelja da se ne miješa. Da, ali ipak je, ipak je odbijeno, dakle. Elmer, što je? Ne radi vam stroj. Dobro, 182, 186 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 187 za, protiv, suzdržani. Provera 187. Doors open. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. E, gdje smo na 188. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 191 tko je za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 191. Otvaram. Zatvaram. Većinom 193. Tko je za? Protiv? Suzdržani? U se. 196 za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 197 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 198 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 199 za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222 za, protiv, suzdržani u se, 225 za, protiv, suzdržani u se, 130 za, protiv, suzdržani odbija se, 131 za, protiv, suzdržani odbija se, 9, gospodin Kukan, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 10 za, protiv. Ne, taj se ne razmatra, oprostite. 11 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Otvaram. Zatvaram. Odbije se. Trinaest epidideos za protiv suzdržani odbija se. četrnaest za protiv suzdržani usvaja se. petnaest za protiv suzdržani odbija se. dvadeset sedam za protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, provjera. 20. Otvaram glasanje. And it's closed. Zatvaram. Većina za amandman Kukan, 21 za, protiv, suzdržani, odbija se, 22 za, protiv, protiv suzdržani, usvaja se, 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 26 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 26 Zatvaram. Usvaja se. E, jedan, izjave jedan, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Dva, povučen. Tri. Odličan amandman. To je moj. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet, e, pro, dobro, provjera. Zatvaram. Usvaja se. Čestite medvede. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se tako da dolazimo do elektroničkog glasanja za nacrt izvješća sa izmjenama. Otvaram glasanje. Zatvaram. I čestitam izvjestitelju Knutu Fleckensteinu na impresivnom rezultatu glasanja. Tell me when. So we now come to a very easy country. Ulazimo sada do jako jednostavne zemlje, dakle izvješće, o izvješću Komisije za 2016. o Bosni i Hercegovini. Zamolio bih izvjestitelja želi nešto reći. Evo izvolite gospodine Preda. Želio bih zahvaliti svih kolegama na suradnji ali želio bih zahvaliti nekom ko radi u tajništvu, Petar Bojto. on će napustiti tajništvo i ići u vanjske poslove. E, s njim sam radio i na Islandu, o Islandu, a kasnije e, i na izvještaju o Bosni i Hercegovini. E, Peter Bojto, zahvaljujem. So, let's Dobro, započnimo. Velik broj amandmana. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 64. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2. Za. Ispričavam se. Ovo je pojmenično glasanje. Dakle, zeleni su zatražili pojmenično glasanje o kompromisu 2. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 80, amandman Šoltes, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman broj 80, otvaram glasanje. The closed. Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 90. Papadakis. Dakle, glasanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis četiri, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis pet Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 103 za. protiv? Suzdržani? Odbija se. 104 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 105 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno 106 za protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 130 koji je za, protiv, suzdržani. Provjerimo 130. The vote is closed. Otvaram glasanje. Možda biste mogli podizati ruke. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 142 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 143 poimenično glasanje je zatraženo, dakle, otvoren glasanje. Pardon? Dans les procédures, le roll call vote. It was requested by one of... To su zatražili, zatražio to jedan klub zastupnika, dakle, da se poimenično glasa amandmanu 143. Glasujmo. 143, dakle, otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 161 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14, tko je za, protiv, suzdržani,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 protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 254 koje za, protiv, suzdržani, odbijeno. 255 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 256 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 257 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 258 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 287, zastupnik Đambacki, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 288, glasanje po dijelovima, to su tražili zeleni, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, e, zeleni su zatražili poimenično glasanje. Dakle, drugi dio amandmana 288, otvaram glasanje. And Zatvaram glasanje. Odbijeno. 23 za protiv suzdržani odbijeno 24 za protiv suzdržani odbijeno 25 za protiv suzdržani odbija se 26 za protiv suzdržani odbija se usvaja se ispričavam se kaže predsjedavajući 27 za protiv, suzdržani, odbija se 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se 37 i 8, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. O Bože, kaže predsjedavajući. Evo, ovdje imamo poimenično glasanje za usmeni amandman broj 1, ko je to zatražio, zeleni, gospodine Šoltes, pitanje pridržavanja poslovnika. Izvolite. Yeah, we just want to Mi smo htjeli reći da se protivimo ovom uh, usmenom amandmanu. Da, protivimo mu se. Protivimo se uvrštenju ovog usmenog amandmana. So, we don't have to vote. Dakle, onda ne moramo ovo naglasati. 40. Zastupnica Zovko. Dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Samo trenutak, opet je zatraženo pojmenično glasanje, opet od strane zelenih. Ovo je prvi put da se ovo događa, ja nisam o ovome informiran i to je čudno. Kaže zastupnik, dakle, tko je za... Dakle, pojmenično glasanje o drugom dijelu amandmana broj 40. Otvaram glasanje. It does. The vote is closed. Zatvoram glasanje. Odbijeno. 51 glas protiv. Naspram nula. Is the Green Group still present? Ili su li zeleni još uvijek ovdje? A imamo 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 42. Vote is close. Zatvaram glasanje. Odbija se. 43. Tko je za? protiv, suzdržani odbija sa 44 za, protiv, suzdržani odbija sa 45 za, protiv, suzdržani odbija sa 46 za, protiv, suzdržani usvaja sa 47 za, protiv, suzdržani usvaja sa 48 za, protiv, suzdržani usvaja sa 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 i 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo, već smo na broju četiri. Ne, ne, usvojeno je, kaže predsjednik. Da, o trećem se ne razmatra. Dakle, broj četiri, evo, to sam, zato sam ne bio tako sretan. Želite li skupno glasanje? Dobro, dakle od četiri do devet. Skup. 4 do 8, dobro. Vilimski, dakle, blok. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sve odbijeno. Broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Broj 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Oho, 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Čestitam. 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 13. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Dakle, imamo 14 koje je za, protiv, suzdržani. Odbija se 15 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Potom blok Vilimski od 16 do 22. Molim. Kako je raspoloženje u odboru?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 suzdržani, odbija se. Dakle, dolazimo do konačnog elektroničkog glasanja. Ovako izmijenimo izvješću, dakle, otvaram glasanje. The vote is closed. Congratulations, Mr. Evo, čestitamo izvjestitelju na ovom uspješnom glasanju. Dakle, što sada? Why don't you give me yours? Next vote, we come to the draft. Dakle, iduće izvješće je razješnica za 2015. Dakle, opći proračun Evropske unije. Izvjestitelj za mišljenje zastupnik Borčikis. Želite li nešto reći? Nema ga. Dobro. Započnimo u broj 1 za protiv suzdržani odbijeno broj 2 za protiv suzdržani provjerimo number 2 check dakle broj 2 Vote is closed. Zatvaram glasanje. Jasno odbijeno. Broj 3 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Broj 4 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Broj 5 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Broj 6 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Broj 7 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Broj 8 za. Protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Broj devet za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti, dakle, broj devet. I close for vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Broj 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, dolazimo do konačnog elektronskog glasanja, dakle o nacrtu mišljenja, otvaram glasanje. The closed. And this has been... Zatvaram glasanje, usvaja se. Sljedeće, We now come to the draft opinion. Je dakle nacrt mišljenja o razrješnici opći proračuna Europske unije, dakle financijska 2015. godina, Europska služba za vanjsko djelovanje. Izvjestitelja nema, započnimo sa glasanjem. Broj 1. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 2. Za. Protiv suzdržani, odbija se 3 za, protiv, suzdržani, odbija se 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se 5 za, protiv, suzdržani, odbija se 6 za, protiv, suzdržani, odbija se 7 za, protiv, suzdržani, odbija se 8 za, protiv, suzdržani, odbija se 9 za, protiv, suzdržani, odbija se 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. I dakle dolazimo do konačnog glasanja, otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje, e, dakle usvojeno. Dolazimo do sljedećeg glasanja. To je dakle sporazum dakle o pridruživanju Dakle, između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane, Libanonske republike s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU. Tu je izvjestiteljica ne skužujete nešto dodati? Ne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 To je bilo sve što se tiče glasanja, ali doista sjajno. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi kolege, dame i gospodo, malo smo e, ranije završili s glasanjem. Dolazimo do točke 21, debriefing, ad hoc delegacija AFETA, posjeta Izraelu u okupiranom palestinskom teritoriju i Jordanu od 2. do 6. siječnja. Ovo je zadnja točka našeg dnevnog reda. Misija je bila početkom godine, predsjedao je Elmar Brok i ja sam bio član ove ad hoc delegacije. Imali smo vrlo plodne rasprave u Jeruzalemu, Izraelu i u Palestini. palestinskom teritoriju, a onda smo otputovali u Jordan. sada bih htio dati riječ sudionicima u ovom izaslanstvu. Elmar Brok će biti prvi. Elmare, imaš riječ. Izvoli. Hvala ti, Davide. Svi su ovdje koji su bili u izaslanstvu. Neću biti dug. Kao što si rekao, bili smo u Jeruzalemu, u, Ramala, u Ramali i u Amanu. Uvijek po jedan dan. Putovanje je bio određeno e, dvijema elementima. Bili smo u Knesetu, tamo smo održali seminar sa kolegama i kolegicama iz Kneseta. Radilo se naročito o ulozi u, ulozi, o ulozi u Iranu i Saudijskoj Arabiji, proksiratovi proksi ratovi eh, i u opasnoj ulozi na, u pojasu gaze. Svi smo se složili da treba suzbijati terorizam da moramo usko surađivati sa Izraelom, to jest Evropska unija, i da naročito polažemo vrijednost na to da i Iranu i Saudijskoj Arabiji jasno pokažemo kolege protiv kolege iz Hrvatske, molim vas, molim vas da nastavite raspravu vani izvan dvorane. Gospodine Brok, imate riječ opet. Evo, <laughs> i zadnji će slušatelj otići. E, obje zemlje treba podsjetiti da su obje odgovorne da u, u ovim zamjenskim ratovima o Jemenu, i Iraku i Siriji E, Izraelci su zabrinuti zbog toga da postoji jedna linija Irana e, da kroz e, šiitsku vladu u Bagdadu, kroz suradnju s Asadom i preko Hezbolaha, to je linija koja ide protiv Izraela i da oni surađuju i u neku ruku s Rusijom u, mirovnom procesu u Siriji i Iraku e, Zapad igra malu ulogu i tu e, Rusija de facto nastupa kao e, jedina koja posreduje mir. Tu će nastati onda diskusija u o Kazahstanu. Evropljani se tu neće E, neće sudjelovati. S druge strane, međutim, to je bilo jasno u Ramali da u samom istočnom sukobu u pokušaju da se sastanu e, obje strane, Oni nisu spremni da se e, sastanu i bez posredovanja, onda to sve ide uglavnom preko Moskve. E, i ovdje se vidi da globalno strateški se stvari mijenjaju, a Evropska unija ne sudjeluje u mirovnim procesima u našoj, našem susjedstvu. E, e, raspravu treba, e, treba gledati u Izraelu, u ovoj točci kao i drugim točkama. Tu smo imali razna stajališta u Izraelu, na primjer, e, vidjeli smo, imali smo nade e, u novog predsjednika, to je e, ministar pravos, pravosuđa Benet je i, i Netanjahu i prema Benetu izgleda kao umjeren on e, to je povezano sa premještanjem e, veleposlanstva SAD-a u Jeruzalem. E, dan nakon nastupanja Trumpa kao predsjednika, Izrael je zaključio da će graditi nova naselja Mi smo naravno u e, rezoluciji UNA e, bili jako kritični prema tim naseljima i tu su Amerikanci prvi puta nisu uložili veto. Na zapadnoj obali e, bili smo u Betlehemu u području C. Tu je gradonačelnica kršćanka tu nemamo zid prema Jeruzalemu, e, tu je, se gradi zid oko Betlehema, e, kako bi tu će se također graditi naselja i tu opet e, području područje C zauzima 60% područja zapadne obale. Tu ne možemo prema tome govoriti o državnosti Palestine. E, Ramala nema nikakvog utjecaja na to područje. Drugim riječima to znači, sada smo u situaciji da palestinske vlasti nemaju utjecaja na gazu, nema mogućnosti da vlada velikim dijelovima zapadne obale i tu u sve i, gube vjeru u vlastitu državnost. Jer su e, izgubljeni preduvjeti za tu državnost, za pa- sve e, države članice Europske unije to ne, može, ne mogu prihvatiti jer stoje iza načela dvije države. O tome se mora govoriti i e, bilateralno sa predstavnicama oporbe. Tu imamo e, zabrinutost. Jer ako se izgubi to načelo dviju država čak i kao fikcija, onda će doći do novih velikih sukoba ili e, dugoročno će demokratski faktor dovesti do toga da Izraelci u vlastitom državi budu u manjini ili e, e, Izraelci su zabrinuti da bi tu moglo doći do situacije apartheida jer oni neće, ovi većina neće imati pravo glasa i to će imati posljedice. To je opis situacije. E, I mnogi drugi gledaju na situaciju na isti način. Naravno, e, i e, vidjeli smo tamo beznađe što nije dobra situacija. Naravno da je umjeren pristup bolji nego radikalni pristup Hamasa. Posjeta u Jordanu je završila našu posjetu. Imali smo zanimljive razgovore e, sa regentom e, jer je e, kralj bio na dopustu. Govorili smo o strateškim ovisnostima E, govorili smo naravno opet e, o borbi protiv terorizma. E, pritiskom na ISIS smo rekli u Iraku i Siriji, koji, to se širi prema jugu i kreće prema Jordanu i to dovodi do ogromnog broja izbjeglica u, u jako siromašnoj zemlji. Mm, e, sada je došlo i do zatvaranja granice. E, postoji velika zabrinutost da će nestati stabilnost Jordana. E, tu se promješta sada i ovo veleposlanstvo u Jeruzalem, pa svi brinu da će to dovesti dovesti do radikalizacije u Jordanu. E, situacija za Jordan je vrlo neugodna. E, Jordan je vodio vrlo umjerenu i razumnu politiku e, desetljećima, a to sada možda više neće biti moguće zbog velikih problema s kojim je suočen. Europska Unija nastoji pomoći e, sa raznim programima u Jordanu, e, socijalnim programima. Ovdje imamo političke razvoje, imamo pomanjkanje vode, e, siromaštvo, terorizam i problem migranata. Treba pojačati suradnju s Jordanom i pomoć Jordanu ja ne vidim e, dobru perspektivu i e, vratio sam se u vrlo pesimističnom raspoloženju iz ovog putovanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa Elmar Brok. A sada bih htio e, zamoliti druge sudionike za iz ove ad hoc delegacije da nam kažu nešto o svojim dojmovima. E, gospodin Preda ima riječ. Hvala predsjedniče. Elmar Brok je već spomenuo najvažnije elemente naših kontakata na terenu u Izraelu i Jordanu. Imali smo vrlo intenzivna tri dana, govorili smo sa mnogim predstavnicima vlasti. Ja bih naglasio tri točke koje su mi se činile važnima u našim e, razmjenama mišljenja. E, u prvom redu pitanje terorizma e, koje su naglašavali naši sugovornici. To znači različite stvari u Jeruzalemu i Amanu. Mm, mm. Prva referenca koja izlazi iz njihovih usta su šiiti Hezbolah. To je veliki e, strah Izraelaca, a kada se okrenete i stignete u Aman, E, strah e, e, Jordanaca su suniti koji mogu vršiti pritacak na granicama. Mm. Ako, na primjer, padne raka i ako dođu ako dođu veliki broj izbjeglica i među njima teroristi. Jordan se jako brine za svoje granice, za sigurnost granica. Drugo što bih htio spomenuti jeste pitanje koje su postavili sugovornici u Jeruzalemu, Ramali i u Amanu. To je pitanje nove e, i antante između Irana, e, Turske i Rusije u Siriji. E, izražen je strah e, na raznim e, nivoima. Da će sirijsko pitanje rješavati ove tri zemlje bez sudjelovanja Arapa. S tim u vezi čuli smo razne scenarije, uključivši i u perspektivi e, podjele Sirije. To je vrlo zabrinjavajuće. E, e, to su pitanja kojima se moramo baviti u sljedećim mjesecima. I na kraju želim reći, svi naši sugovornici su uvijek počeli razgovor e, s, SAD-om. E, Trumpove vladi i o ulozi koju će SAD imati u ovom dijelu svijeta. E, sada je stvar gotova. Izraelci su optimistični naravno. Oni su vrlo zadovoljni da imaju prijatelja Izraelaca u Trumpu. E, spominjem činjenicu da mnogi Izraelci koji su s nama razgovarali su kritizirali evropsku poziciju jer kažu da smo e, previše za Palestince i da nismo neutralni u toj stvari. E, velika bojazan u Ramali i u Amanu u vezi sa e, Trumpovim stajalištima. E, Imaćemo ćemo jednu važnu posjetu Jordanskog kralja Sjedinjenim državama. Vidjet ćemo kako će, će se bijela kuće organizirati u toj posjeti. I s velikim žaljem moram reći da u tri dana nikada nismo čuli od sugovor, sugovornika ime naše visoke predstavnice Mogherini. Nitko je nije uopće spomenuo e, službu za vanjsko djelovanje Europske unije. To moram reći s velikim žaljenjem. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Preda. Gospodin Bažino ima riječi. Hvala predsjedniče. Nekoliko primjedbi nakon što smo čuli gospodina Broka i gospodina Predu koji su bili predstavnici e, Pučana. I ja sam bio u, u tom izaslanstvu. E, e, rješenje dvije države kom što je e, rečeno naročito kad se bilo na zapadnoj obali imamo izgradnju naselja situacija je sve složenija i načelo dvije države je postaje sve bezizglednije ja sam susreo se sa e, predstavnikom e, izraelskih Arapa e, rečeno je da je velika teškoća diskriminacija protiv izraelskih Arapa. Mm, najbolji okvir za mirovne pregovore i to smo čuli od sudionika kad smo E, se susreli sa e, regentom Faisalom e, sljedećeg ožujka će Jordan presjedati Arapskom ligom. Donald Trump i premještanje veleposlanstva u Jerezulam. to je otrobni dar premijeru Netanjahu i to ima velike implikacije za mir i stabilnost na terenu kao i za borbu protiv mržnje među narodima. I četvrto, e, e, e rezolucija Ujedinjenih naroda koja je bila izglasana prije nekoliko dana o tome nist, a zbog te e, e, rezolucije e, interes našeg izaslanstva je bio velik za Sloveniju. Europa i Evropska unija mora djelovati i jače djelovati, naročito e, u svjetlu e, Trumpa u ulozi predsjednika SAD-a. Moramo imati e, glas koji se čuje u ovim problemima. Kao što je gospodin Preda rekao, mi smo previše odsutni u tom pitanju. O tome moramo raspravljati Moramo imati jasan plan za našu diplomaciju i e, nove mjere mi se čine neophodnima. E, a isto tako misle i moji kolege iz mojeg kluba. Hvala lijepa. Gospodin Hačkađu, jesam li to uspio izreći kako treba? Da, mislim da je zapravo već sve rečeno. Ali evo, dopustite evo, da odam samo neke važne stvari po mom mišljenju. E, slažem se također da je rješenje dviju država u opasnosti. E, ne da nisam vidio da je to postoji kao mogućnost. Da, zaista sam bio žalostan na ovom e, posjetu jer palestinci unutar izraelske države su oni koji trpe, trpe zbog dva sustava koje je Izrael nametnuo njima. Znači jednu državu, dva sustava. Jedan sustav za Izraelca, a drugi za palestinca. Dopustite da vam opišem evo, e, jednu sliku. Znači u Betlehemu gradu sa 180 tisuća palestinskih stanovnika. Izraelci postavljaju naselja u kojima živi 100 tisuća Izraelaca. I, a to su naselja unutar grada kao rak unutar tijela. I oni zapravo ne E, plaćaju niti e, nikakve pristojbe Betlehemskoj zajednici. Imaju vlastite ceste e, kojima svakog dana putuju kako bi napustili područje, ali na te ceste palestinci ne mogu ući. Znači, ova jedna zemlja, dva sustava, kao fraza kaže, manje od onoga što sam ja pokušala reći. Dakle, Europska unija ponaša se tamo kao soft power, možda i jest, no ako se tako ponašate, čak i ako jeste to, onda minimalizirate svoju moć i svoje E, mogućnosti ondje, tako da doista ne vidim koju ulogu tamo može igrati Europska unija. A glavno je za uloga na izraelskom premijeru. Naime, on ima e, moć, palestinci su pod velikim pritiskom i ono što ja vidim ovdje je da sljedećih 20 godina situacija će biti gora i ne vidim e, da će se na tamo moći pronaći rješenje. Čak i ako Rusija pokuša ili čak e, ako predsjednik Trump e, makne e, iz Tel Aviva u Jeruzalem veleposlanstvo. Naime, znam da o tome postoji niz glasina, ali u svakom slučaju to će više pogošati stvari nego pomoći. I mislim da ćemo sa palestinske strane možda vidjeti još e, ponovno da će oni se pobuniti i tići na noge. Možda bi bilo bolje kada bi gospođa Mogherini bila puno jasnija prema objema stranama, rekao bih, jer vidim koji je problem sa Hamasom. Nadam se da i Hamas i Fatah će pronaći zajednički put, ne, ne dati nikakvu izliku drugoj strane da se kaže ne može se komunicirati jer imamo jedno predstavništvo. Gospodin Meserić. Zahvaljujem. Hvala predsjedniče i Broku i svima na ovom vrlo ispravnom eh, eh, pojašnjenju. Neću sada, slažem se sa svime što je gospodin Brok rekao i svi ostali, samo dvije stvari evo koje sam ja prilično jasno uočio na sastanku eh, i na seminaru. Dakle, prva stvar bila je da začuđujuće na seminaru kojemu je naslov bio proxy war, samo izaslanstvo eh, parlamenta EU na bilo koji način spomenula Saudijsku Arabiju. Kao da se to nikako uopće ne eh, eh, odnosi na ovu temu, što me malo iznenadilo. A druga stvar je bila kratkoročni do dugoročni izgledi. Također nisam baš optimističan, ali pitanje je donekle zbunjujuće, jer kada god sam pitao članove Kneseta, uglavnom iz stranke na vlasti. Dobro, ako rješenje dviju država ne funkcionira, kakav je onda plan? Jer postoji e, vrlo jasan trokut koji treba razriješiti. Dakle, koje god rješenje da treba biti rješenje jedne države, mora biti demokratsko, poštivati ljudska prava i istovremeno e, imati e, židovski karakter. Dakle, kako istovremeno riješiti ta tri pitanja? na to nisam dobio odgovor. Ni u kojem trenutku nisam dobio odgovor. I na jednom od neslužbenih sastanaka dobio sam priznanje da je to zapravo status quo koje oni misle s ovim e, rješenjem jedne države. Znači status quo nije nešto što je održivo dugoročno, svi svi to znaju. To je samo način da se stvori sljedeći krug eskalacije nasilja svakih pet do deset godina. I ono s čim bi trebali nastaviti je utvrditi točno što planira učiniti izraelska vlada po tom pitanju, jer u ovom trenutku oni jednostavno samo e, odugovlače i traže produljenje status quo, a mislim da će znači, trebati mjesece ili čak i nek pola godine ako se, dok se ne vidi jasno što želi Trumpova vlada na Bliskom istoku. E, hvala. Evo drugi sudionici našeg izaslanstva su bili gospodin Matušelo za Izrael, gospođa Anelic i gospodin Jurek koji nisu ovdje. Tako da evo još jednom mogu podcrtati ono što su upravo i već rekli i drugi kolege. Meni je najvažnija stvar e, bila ova golema zabrinutost koju smo čuli oko učinka E, preseljenja izaslanstva e, Ujedinih naroda u Jeruzalem, ne samo za regiju, nego za cijeli muslimanski svijet, to trebamo uzeti vrlo ozbiljno. I isto bih e, želio zahvaliti Elmaru Broku na predsjedanju i doista je bila bio povlastica biti ovdje na tom izaslanstvu. Mislim da je to bio upravo E, signal, pravi signal i hvala e, Elmere na tome. So, that was for Dobro, to je bilo e, debriefing o Izraelu, a sada nešto podrazno nemamo. 23. sljedeći sastanak 9. veljače 9. ujutro. Hvala i uživajte u ostatku večeri.